public hearing on IFRS 9. Možemo dakle započeti našu e, raspravu o financijskim instrumentima IFRS 9 koji će zamijeniti stari standard i koji bi trebao stupiti na snagu nakon 1. siječnja 2018. godine. Naravno, imat ćemo čitav jedan pravni postupak. Za sada već postoji savjetodavni postupak EFRAG. Imamo također i stalnu ekipu stručnjaka koja pomno prati ovu tematiku. Održana su za sada već tri sastanka s predstavnicima Efraga i Jazbe kao i e, sa onima koji se bave međunarodnim sustavom za financijsko izvješćivanje i e, IFRS-om. Zahvaljujem se stručnjacima koji su došli bilo u Brisel ili onima koji su s nama online u Washingtonu. Andreas Bakro, koji je član opravnog odbora EFRAGA iz Njemačke, gdje predsjedavam nadležnim tijelom. E, zatim tu je i Andreas e, Haker, Deutsche Genossenschaft und Raufens Bank i e, Mike Ashley, koji je potpredsjednik EFRAGA i e, predsjedavajući radne skupine za financijske instrumente. Mi smo ovdje dakle da govorimo o e, specifičnim aspektima, ne samo o IFRS-u 9, e, već i drugim bitnim pitanjima primjerice vezanim za osiguranje i e, sa e, krivim vezama sa IFRS-om 4. Dakle, ima e, različitih e, tu bitnih pitanja o kojem će raspravljati naši stručnjaci i naša ekipa pregovarača. Za početak ćemo započeti sa stručnjacima, svakima po pet minuta. Andreas Bakrov je prvi na redu. E, hvala gospodine Gvaltieri. Drago mi je što ste mi dali priliku da govorimo o IFRS-u 9. On postoji od 2009. godine nakon što se šest godina intenzivno raspravljalo o tome sa ključnim dionicima. Trebao pa biti odgovor na tešku krizu, međutim financijski instrumenti su vrlo komplicirani jer se tržišta stalno mijenjaju, a Računovodstveni podaci bitni su danas više nego li ikada prije. IFRS 9 je paket koji treba odgovoriti svim tim izazovima i problemima. E, je li to dobar instrument? Ja tvrdim da jest jer e, svi oni koji s time e, trebaju davati izvješća e, su različite vrste poduzeća. Oni imaju potrebe za financijskim instrumentima i oni e, često imaju tradicionalne proizvode. Neke od tih poduzeća e, mogu se usmjeriti više na derivative. Molim vas, e, možete li govoriti malo sporije jer bojim se da će prevoditeljima u protivnom biti teško prevoditi. Oprostite. Dakle, neki od tih poduzeća mogu se baviti derivativima kako bi se zaštitili od različitih rizika. Za ta poduzeća će IFRS 9 vjerojatno poboljšati financijsko izvješćivanje jer će tako bolje moći e, uskladiti e, rizike i knjigovodstvo koje vode pa će situacija biti transparentnija. E, vrlo je vjerojatno da će poduzeća e, moći na, već poznati način nastaviti s financijskim isvješćivanjem. A sada nešto o financijskim institucijama, prvenstveno bankama, jer sada će se na dva načina e, moći napraviti jedna znatna promjena. To je odgovor na probleme iz financijske krize. Prvo, klasifikacija prema poslovnom modelu i e, karakteristika njihove gotovine. Dakle, više neće e, moći e, se kriti i za tradicionalnih rizičnih financijskih instrumenata i trebat će one koji se bave takvim rizicima da će tražit će se od njih da objave fer vrijednosti. ISB je po mom sudu našao dobar način izvješćivanja, ali mislim da je u osnovi pristup prilično razuman. Osim toga, postoji još jedan model kojim bi se trebalo pozabaviti problemima premalenog izvješćivanja i to prekasno model gubitka kredita je zapravo najveći izazov u odnosu i e, sa 39 koji govori o e, kreditnoj, koliko je kreditno težak potrošač. Do sada se govorilo kako e, da li je netko pozitivan ili negativan vjerovnik a sada će se situacija promijeniti jer nije bilo e, nikakvih prelaznih kategorija. Sada će se morati izvješćivati čim se ukaže neki značajan znak promjene to je pozitivni pomak i to e, podržavaju e, svi e, dionici. Sada nešto o osiguravajućim društvima. Velik broj banaka bavi se i osiguranjima, ali osiguravajući zavodi imaju drugačije propise, dakle i četiri koji za sada još uvijek nije sasvim finaliziran. Prema tome, on će imati različite rokove, različite od onih u IFRS-u 9. Nadam se da će Europa moći e, tu e, postići ono što želi da će se europski glas čuti, a ako ne da će se to barem ostvariti u Europi. Moram reći za kraj da savršeni financijski instrument je nešto za što se može tražiti e, i to je kao potraga za svetim gralom kojeg se zapravo nikada neće pronaći, ali FRS 9 je dobar e, standard i nadam se da će ga se usvojiti i da će se i izvan Europe ta načela slijediti. Hvala. A sada Nikola Veron iz Washingtona. Dobar dan, da li me čujete? Da. Puno vam hvala što ste me pozvali na ovo raspravu i jako mi je drago što Europski parlament e, želi čuti moje izlaganje putem videokonferencije. Oprostite što je tako, ali nisam mogao učiniti drugačije. E, moj e, će, moje primjedbe bit će u skladu s ovim što je rekao kolega, a e, govorit ću i nekim drugim aspektima koje mislim da su relevantni za odbor Ekon. IFRS 9 je standard kojeg bi bilo dobro usvojiti. Odgovara onome što se 2009. E, godine tražilo na sastanku na vrhu u Washingtonu. Dakle, to je model koji je sa stručnog stanovišta razuman i, mislim, prikladan. Kritiziralo ga se jer je različit od onog što predlaža američka normativno tijelo. Međutim, mislim da postoji konsensus među svim stručnjacima da je i FSB jednako dobar kao i SSB i Sjedinjenih američkih država i nema smisla e, da se ta dva e, e, tijela trebaju spojiti standarde kako bi se ovaj IFRS usvojio. Naime, to je više primjedba koja se odnosi na e, na situaciju u SAD-u i ne bi smjela utjecati na e, IFRS 9. Postoji mala skupina investitora, profesionalnih ulagača iz Ujedinjene kraljevine koje se protive IFRS 9 a to je e, nešto gdje su se iznosile pravne primjedbe. Osobno smatram da se e, IFRS 9 i ta skupina ulagača zapravo uopće nije reprezentativna niti e, za Ujedinjeno kraljevstvo niti za Europu pa prema tome to ne bi smjela biti prepreka da se IFRS 9 usvoji. Radi se o e, nekim e, manjim udruženjima. E, ono na što se usvrnuo prethodni govornik je nešto na što bih se ja usvrnuo. Naime, ti standardi odgovaraju svojim namjerima, a vrlo vjerojatno će se njima baviti zasebno. Još jedna stvar, određivanje mogućeg utjecaja IFRS-a 9 na osiguravatelja je nešto što će ISB sasvim sigurno s vremenom napraviti. To nije ključno sa stanovišta stabilnosti tržišta kao što to neki tvrde i ne bi smjelo biti preduvjet za potporu IFRS-u 9. A sada nekoliko stvari u širem kontekstu i mojem pismenom podnesku. Mislim da Europska unija zaista ima interesa da e, IFRS 9 zaživi kao svjetski projekt. Ne mogu zapravo ni zamisliti projekt vezan za financijsku uredbu gdje bi Europska unija imala e, veću ulogu. E, vrlo je uspješno bilo u donošenju zakona na, e, i pravila na nivou svijeta. To je dakle vrlo značajno za Europsku uniju, a to naravno ne znači da Europska unija mora pristati na sve što pristaju FSB ili ESP, ali u svakom slučaju pokazuje da Europa može predvoditi i da može igrati ključnu ulogu kako bi ovaj projekt bio uspješan. Što se tiče problema vezano za upravom i FRS e, zaklade, to je nešto o čemu se raspravlja. To je prikladna rasprava to je zapravo eksperiment koji nije savršen i još uvijek ga treba poboljšati. Postoje mnogi različiti načini na koje se može gledati kako da ga se poboljša. Ja mislim da se ta dio upravljanju mora razdvojiti od onoga o zdrađivanju normi, jer bi to u protivnom moglo biti štetno i za samu Europsku uniju. Ja mislim da način upravljanja je nešto što je interno pitanja same Europske unije i mislim da dakle treba koordinirati nadzor u različitim tijelima kao što su Europska komisija, e, nacionalnim e, tijelima e, i u ESMI. Dakle, još je važno spomenuti i nadzor. U osnovi ne bi trebalo predložiti da se IFRS 9 usvoji zato što je sve drugo propalo. 2007. godine ja sam predložio da se IFRS 8 odbaci e, jer i dalje smatram kao što sam i tada smatrao da to nije u interesu Europske unije. A što se tiče IFRS-a 9, mislim da tu jasno vidimo da se dovoljno štite interesi Europske unije i da Europska komisija je tu puno napredovala pa da Europski parlament nema razloga da intervenira, da uloži veto i mislim da je tu sustav nadzora prikladan. Hvala. Hvala vama. A sada Andreas Haker je sljedeći govornik kojem dajem riječ. Hvala vam što ste mi dali mogućnost da vam se danas obratim. Htio bih iskoristiti priliku i dati vam njemačko stajalište, odnosno ono njemačkih malih i srednjih tvrtki te korporativnog sektora. Moja organizacija predstavlja 23 tisuće članova imamo u svom članstvu i tisuću korporativnih banaka. Većina njih ne koristi FRS. To ću vam predstaviti nešto drugačija stajališta u FRS-u nego na koje smo do sad čuli. FRS 9 der heilige Gral nicht gefunden wurde, weil ich nämlich ähm, IFRS 9 nije sveti gral, imam prema njemu brojne rezerve koje bih vam sa zadovoljstvom predstavio. IFRS 9 je, kao što se svi mogu složiti, važan standard, važan je za financijsku industriju i za ukupan financijski sustav, zato što utječe na sve. Pa gdje su onda problemi u računovodstvu s ovim sustavom? moramo se nositi sa preuzimanjem rizika investitora i menadžera i računovodstvo na to mora obratiti pažnju. Međutim, problem je da korištenje vrijednosti utemeljene na tržištu problem je u vrijednosti utemeljenoj na tržišnoj vrijednosti koja se koristi u bilancama. Tu je razlika u odnosu na prethodni sustav. Taj sustav je kratkovidan i može izgubiti iz vida dugoročnu stabilnost e, sustava. Ne iznađuje da ovo sve brine osiguravateljske tvrtke. IFRS 9 bi kompletno trebao zamijeniti sustav IAS 39. Koji bi bili učinci tog poboljšanja kada je riječ o preuzimanju rizika u sektoru i praktično je li sve to uopće moguće provesti? Prije svega tu je pitanje fair vrijednosti, dakle, fair eh, vrijednost, računovodstva fair vrijednosti. Tu postoje određene teškoće i to su ključna pitanja. Dakle, fair vrijednost je često tržišna vrijednost, a kad kad je samo teoretska vrijednost u kalkulacijama. To je model koji eh, ne može davati 100% predvidljivost eh, na tržištu. A računovodstvo bi trebalo upravo pružati informacije računovodstvu. Ovdje sustav radi obrnuto. Mi dakle uzimamo informacije sa tržišta i upisujemo ih u platnu bilancu. Mislim da to beskorisno kada je riječ o učinkovitosti tržišta, međutim to bi moglo značiti da je sustav procikličan. Fer vrijednost unosi više vrijednosti u bilance nego što to čini tradicionalni pristup, kao što su troškovi kupnje. Tu je potom potencijal velike deprecijacije koji je izuzetno visok. Profit se može maksimizirati na ovaj način i zato postoje poticaj da se ovo uvede. Međutim, je FRS ovo ne unosi velike novosti i to me ne čudi zato što je ono što se nalazi iza ovoga je stručno tijelo kojem je dana zadaća da se pozabavi dakle ovim sustavom, to je IASB, međutim to je dovelo do stvaranja svojosnog monobola kada je riječ o standardima financijskih izvještavanja. To je sada centralizirano, to nije rješenje koje proističe iz financijskog tržišta. poticaji i konkurentnost IASB-a su nešto drugačije nego što bismo ih htjeli vidjeti i utakako utječu na IFRS standarde. To možete vidjeti u IFRS-u 9. Dobro, tu je zajednička baza na kojoj se može raditi ali konvergencija i korištenje na svjetskoj razini ne znače nužno poboljšanje, jer ukoliko pravila nisu dobra, onda i ta pravila mogu predstavljati sistemski rizik za financijski sustav, svi će raditi jednu te istu stvar i bavit će se um, neučinkovitim računovodstvom i to bi dakle značilo protocikličko kretanje. Dakle, zasigurno ne bismo htjeli vidjeti upotrebu e, i ne bismo htjeli vidjeti proširenje upotrebe i FRS-a i ovdje također nedostaje demokratske kontrole. Pojedinačna pravila napisali su stručnjaci bez um, ikakve, ikakvog uključivanja izabranih predstavnika. I tada su oni predstavili cijeli paket. Na koncu Europska unija treba prihvatiti ili odbiti dakle cijeli paket, a ja mislim da ne mora nužno biti tako. Mislim da bismo mogli odbaciti standard i onda koristiti neke njegove dijelove unutar Europske unije. Dakle, pravnu, pravna osnova je ovdje zato u odgovarajućoj direktivi, dakle mogli bismo na taj način lakše upravljati tokovima novca. Dakle, imamo načela kojih se moramo držati, koji se nalaze u važećim evropskim direktivama. Hvala vam lijepa. Mike Ashley, izvolite. Thank Hvala vam na prilici da vam se i ja danas obratim. Želio bih se pozabaviti sa dvije ključne točke. Prije svega zbog čega bi trebali podržati i FRS 9, a druga stvar da se pozabavimo sa nekim pogrešnim predođbama vezanim uz predloženi impairment model, model umanjenja i korištenje poštene vrijednosti. Prije svega zbog čega bi trebali podržati i FRS 9. On je poboljšanje u financijskom izvješćivanju, osobito u tri sljedeće stvari. Osnovna promjena modela umanjenja naspram modela gubitka reagira na kritiku premalo prekasno iako u ograničenom smislu nedostaje teoretska osnova, osobito priznajući određene gubitke na prvi dan, to je još uvijek razumni kompromis uzevši u obzir praktične stavke. Druga stvar, mjerenje financijskih instrumenta, instrumenta se više temelji na princip, koji su strukturirani i konzistentni. Zatim, e, model računovodstva hedge accounting je jednostavnija poslovna praksa, a makro hedge accounting još nije toliko razvijen, no još uvijek je vrijedno razmatranja. Također smatra se da je ovo pozitivan doprinos financijskoj stabilnosti, osobito od strane Središnje banke i bankarskog nadzornog tijela, to u reakciji G20. Također se smatra pozitivnim za zaštitu ulagača. Postoji konsenzus za podržavanje ovoga uz regulatorna tijela koja sam spomenuo, EIOPA priprema iz, od strane svih poslovnih sektora e, prijedlog koji bi trebao biti podržan bez odgađanja. Iako osiguravateljska industrija ima određene brige oko toga, ovdje se više radi o neusklađivanju datuma početka sa budućim e, datumima i iako je ovo pitanje prijelazno, to je nešto sa čime se što očekujemo da će biti u budućnosti rješeno. Sve u svemu, da li IFRS 9 može poslužiti osnovnim ciljevima uredbe IS? E, mislimo da je to vrlo kvalitetan, transparentan sistem financijskog izvješćivanja. A druga stvar, rekao sam da ću neke pogrešne predođbe e, razriješiti, primjerice vezane uz model umanjenja vrijednosti i zahtjeva fair value za poštenu vrijednosti. Čuo sam da neki preferiraju model FASB s obzirom da se očekuje naprijed neke gubitke prvog dana i to zvuči primamljivo, zbog čega netko ne bi želio prihvatiti gubitke koji su napred očekivani. No, nažalost, postoje oni koji nisu očekivani. Ovdje se radi o jednom, jednom aritmetičkom rezultatu do kojeg zapravo došlo zbog neodgovarajuće kombinacije e, popusta i zapravo ne možemo ga primijeniti na slučajeve s kakvima smo se do sada susretili, primjerice njemački ili grčki dug. Ovo ovdje bi trebalo imati značajan utjecaj na poslovni sektor, osobito male poduzetnike, isto tako na hipoteke, kreditne kartice, zajmove za automobile i sve one stvari koje se ne financiraju kroz banke, već kroz sama tržišta kapitala. Također sam čuo da FRS 9 ovisi o vrlo subjektivnim procjenama E, po definiciji, model sa očekivanim gubitkom, što je općenito prihvaćeno, mora se temeljiti na širokom opsegu informacija koje gledaju prema napred, a to je po svojoj samoj prirodi subjektivno. Na utjecaj Baselskog odbora trebao bi olakšati e, ta razilaženja u praksi i to osobito bankovnoj zajednici koja je pod najvećim utjecajem toga. I FRS 9 uključuje i neke zahtjeve za razotkrivanje informacija koje će pomoći ulagačima u pripremanju na, u, za provedbu standarda i u pitanjima transparentnosti. E, uzgred uzgled, rečeno, EAFSB pristup to e, ne rješava toliko jasno i dobro. I postaje još pitanje poštene vrijednosti, fair value accounting. Tu bih spomenuo da je Središnja banka zaključila da nema dokaza da bi IFRS 9 doveo do um, šire upotrebe poštene vrijednosti nego sistem IAS 39. No zapravo se naradi radi o tome jer je prihvaćeno da amortizirani troškovi su prihvatljivi za financijske instrumente i poštena vrijednost ovdje ima svoju ulogu. Ključno je ono gdje ćemo povući crtu. Mm, zahtjevi IFRS 9 usporedbi sa IAS 39 zapravo pokazuju bolju usklađenost korištenja amortiziranih troskova i poštene vrijednosti, a karakterizirani su odlikama financijskih instrumenta i povezanih rizika te tipom aktivnosti u kojem oni sudjeluju, primjerice trgovina, prodaja ili pozemljivanje. Kao takvi, oni bi omogućili bolje načelo i bolje razlikovanje ovih instrumenta. Mm, također imamo i bolje razumijevanje tehnika poštene vrijednosti, i njihove transparentnosti, osobito imajući na različite razine subjektivnosti mjerenja. Hvala vam i e, rado ću odgovoriti na sva pitanja. Thank you to all speakers. As you heard, uh, Hvala, hvala svim našim e, gostima. Kao što ste primijetili, mišljenja se ne slažu, ali jasne su op koji su, jasne koji su opći dojmovi. Htio bih čuti specifična stajališta o specifičnim pitanjima, ali na to ću se vratiti nešto kasnije. Prije svega bih pitao gospodina Verona da nam pokaže kojim će se mikrofonom služiti. Sada imamo dakle petominutni slot za pitanja. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Prije svega bih vas molio da odgovorite na zahtjeve kolega Givalda i Kamala da pitamo za mišljenje odbora za stabilnost, zato što imamo pozitivno mišljenje svih važnih organizacija, kao što je Europska središnja banka i Europsko nadzorno tijelo. I kao što su moji kolege predložili, mislim da je važno imati ovdje mišljenje, dakle, Europskog nadzornog odbora. Sada se vraćam na svoje pitanje. Dakako, FRS 9 je pozitivan korak unaprijed kada ga usporedimo sa IAS-om 30. Drago mi je što većina naših stručnjaka dijeli ovo mišljenje. Međutim, postoji jedno pitanje o kojem se poprilično raspravlja. a tiče se razlika američkog modela umanjenja, dakle bilježenja gubitaka, kada je riječ o financijskim instrumentima i načina na koji Europska središnja banka upravo predlaganjem je FRS-a 9 u tri faze. Prva faza za prvi 12 mjeseci, ukoliko se situacija pogorša potom e, u drugoj fazi banke mogu zabilježiti e, gubitke vezane uz trajanje zajma. I moje pitanje je koliko je zaista važna ova razlika. Zato što u stvarnosti FRS 9 omogućava bankama da zabilježe gubitke ukoliko misle da se situacija jako pogoršala. Koliko je ovo različito? To je pitanje koje da kako pučujem svim stručnjacima. Hvala vam. Tko će odgovoriti? Hvala vam. Gospodine Ašle, izvolite. Mislim da postoji razlika. I on ima veze sa različitom e, poslovnom praksom ovdje u Europi i sad pa tako i sa računovodstvom. Ima mnogo e, poslovnih aktivnosti u SAD-u koje se događaju na tržištu kapitala, dakle, a ne putem banaka i tu se koristi e, fair vrijednost, odnosno poštena vrijednost. Mislim da postoji velika opasnost i mislim da to ne bi trebalo karakterizirati kao gubitke u jednom od vaših akademijskih radova to se naziva računovodstvenim artefaktom, zato što vi možete tu napisati koji god broj želite, koliko koristite popust, koji postoji određeni kreditni rizik i to usmjerite na tokove novca gdje očekujete gubitke, to je rizik s kojim morate računati. Dakle, to je aritmetički izračun, ne stvarni gubitak. Moje osobno mišljenje je da tu postoje određene opasnosti, da je ukoliko se da prodaje projekcija 12 mjeseci vezano uz gubitke, da će to naštetiti nekim bankovnim uslugama. Banke će bilježiti prvog dana gubitke i tek će nakon toga početi registrirati prihode. Mislim da to da bi drugi predstavljeni model zapravo, odmah bilježio ravnotežu između prihoda i rashoda. Međutim, to je teško napraviti sa praktične strane gledišta i zato je potrebna ravnoteža. Mislim da Postoji dakle opasnost da ovo našteti gospodarskoj aktivnosti. Vi velite da bi bilo dobro da banke bilježe dakle sve ove podatke, da se odmah o tome vodi računa, međutim ukoliko pogledate američki model, tada biste mogli naštetiti gospodarskoj aktivnosti. To se naročito tiče gospodar, gospodarskih aktivnosti koje su rizičnije, a to je dakle mali biznis. I e, SAD ima drugačije mm, viđenje stvari kada su u pitanju rokovi. Ukoliko pogledate njihovu literaturu, oni govore o perspektivi od 3 do 5 godina. One, dakle, nemaju isto poimanje. Dakle, cijeli, cijela povijest računanja gubitaka je na, se temelji na postojećim bonitetnim propisima. Govori se o kompromisima koji su postignuti prije 15-20 godina. Federalna banka je željela imati visoke rezerve kako bi to obilježilo gospodarske aktivnosti. I to je dio tih e, postojećih kompromisa. Hvala lijepa. Pervanš Perez, izvolite. Molim vas, držite se dodijeljenih minuta za pitanja. Ovo što smo malo prije čuli o posljednje izlakanje pokazuje upravo na to da je pristup koji imaju evropljani s jedne strane i Sjedinje američke države s druge strane, da je to problem s kojim se moramo suočiti. Pročitala sam sve ove studije, jedna od njih je upućena i odboru za zaštitu okoliša, pa se zapravo pitam što, e, zašto, ali dobro. Vidim e, da ima nostalgičara po e, neki smatraju da je to prava vrijednost, dakle fair vrijednost, a to bi zapravo trebala se zvati vrijednost na tržištu. Međutim, čini mi se da smo mi evropljani htjeli IFRS 9, kako bismo na taj način riješili problem s kojim se nismo htjeli suočiti, a to je da se u potpunosti primjenjuje vrijednost na tržištu koja ne bi dovela u pitanje naš ekonomski model. Koliko sam shvatila, među sugestijama ima i ona koja kaže da trebamo čekati da IFSB da norme i za sektor osiguranja i da se onda na jednaki način e, tretiraju jedni i drugi. Ali mislim da sektor osiguranja nije nikada tražio nešto takvo. Kakav bi bio rizik za bankovni sektor da e, uspori usvajanje ifrs 9 radi onoga što je radova IFSB-a e, na planu bankarstva. Ja mislim da su naši ciljevi, ciljevi stabilnosti financijskih tržišta, naročito u svijetlu unije tržišta kapitala, buduće unije tržišta kapitala. E, što bi tu e, novoga donio i FRS 9? Ja pitanje postavljam prije onima koji su za IFRS 9, a manje onima koji su protiv, no svatko naravno može dati odgovor na to pitanje. Dobro. Gospodin Barkov i e, možda gospodin Veron će odgovoriti. Hvala, htio bih odgovoriti na prvo od vaša dva pitanja. Dakle, bili je FRS 9 trebalo zaustaviti dok se ne riješilo pitanje sa osiguranjima. Mislim da se nitko za to ne zalaže, zasigurno se ja za to ne zalažem. Rekli smo ne, nemojte sada zadržavati stvari, ovaj standard je prijeko potreban, već smo potrošili previše vremena i zato moramo odrediti datum, dakle 2018. za bankovni sektor kada će se taj standard uvesti. Međutim, pitanje je odnosi li se to i na sektor osiguranja ili ne. Dakle, imali smisla sada uvoditi nešto u jednu stranu bilance, a druge elemente za dvije, tri godine. Ukoliko imate dakle, upravljanje imovinom koje je integrirano, koje integrirano onda dakle, obje stvari trebate učiniti istovremeno. E, zato se sada uzima u obzir mogućnost da se dozvoli e, mogućnost odgode. Dakle, to bi bilo moguće, ne bi bilo obvezno to je bilo omogućeno samo određenim institucijama, dok bi većina institucija trebala to što je prije moguće uvesti. Hvala. Nikola Sveron, izvolite, imate jednu minutu. Pa slažem se s ovim što gospodin Barkov upravo rekao o potpori ovom standardu. Pitanje za osiguranje je karakteristično za taj sektor i FRS 9 se odnosi na sve sektore i zato ova pitanja vezana uz osiguranje ne bi trebala naštetiti njegovoj provedbi, moramo se nositi sa posebnostima tog e, sektora. Dakle, ne bi, to generalno ne bi trebalo utjecati na potporu, dakle, novom standardu. A druga pitanja, tim poput onog Europska unija protiv SAD-a, imamo studiju koja je izrađena eh, od strane Ekona, ja se slažem sa zaključcima, to je da utjecaj razlika između ifrs 9 i eh, odabira u SAD-u nije sasvim jasan, to ćete se tek pokazati u praksi i zasigurno nam na to ne bi trebao gledati kao na prednost, odnosno na teškoću. Još ne znamo kakav će biti ishoda, razlog zbog kojeg SAD ima razloge zbog kojih je odlučio drugačije. Dakle, govorimo o konvergenciji između situacije SAD-u i FRS-a. Bilo bi doista čudno ako bi se Evropska unija osjetila uvjetovanom zbog odabira u SAD-u kada je riječ o FRS standardu. FRS treba biti usvojen od strane Europske unije, ne bi se trebalo previše zabrinjavati onome što se događa u SAD-u. Hvala lijepa, zastupnika Kamal. Hvala vam, hvala svim gostima. Imam nekoliko pitanja. Prvo se tiče predviđenog gubitka u 12 mjeseci. Zašto baš 12 mjeseci koja je osnova za to? ako pogledate iznad tih 12 mjeseci i dalje govorite o mogućim gubicima. Gospodin Ašler je spominjao kompromis, sva znamo, ovdje smo upoznati sa kompromisima i ne postoji idealni model. Ali kako vi gledate na druge kompromise Dakle, ne o, mislim na potencijalne gubitke, na gubitke koje se bilježe od prvog dana. Je li to nešto čime biste se mogli pozabaviti u idućim koracima? Drugo pitanje su neke moje brige vezano uz komentare gospodina Nubsa koji je bio član Europske središnje banke. On je iznio te komentare u svom obraćanju, odnosno tom dokumentu koji je objavljen prije nekoliko tjedana. I neke primjedbe su isključene i ja ću ih sada pročitati. On je spominjao da stav zakonodavca prema zakonima. Međutim, kad je riječ o izvješćivanju, morali smo postati morali smo obratiti više pažnje na detalje. Standardi u Ujedinjenom kraljevstvu koristili su brojne začkoljice kako bi nadmudili zakone. I to se učinilo 2013. kada se eh, dogodila situacija sa EFRS-om u Ujedinjenom kraljevstvu. Dakle, ova rasprava traje već nekoliko desetljeća. Trebamo imati povjerenja da je savjet e, koji dajemo da je istinit i pravedan. Kako možete biti sigurni da su savjeti koje daje EFRAG i druga tijela koje daju komisiji, koji preporučuju uvođenje IFRS-a 9, da su, da oni imaju svoju pravnu utemeljenost? Hvala. Ko će govoriti? Hvala vam. Svakako se mogu pozabaviti prvim pitanjem jer nisam pravni stručnjak. No, zbog čega 12 mjeseci? IFRS 9 kaže da se bilježe svi financijski instrumenti na samom početku prema poštene vrijednosti. Evidentiranje pri toj vrijednosti de facto znači da se primjenjuje očekivani e, model dugoročnog gubitka. I je rekao upravo da tu postoje svavrsno dvostruko računovodstvo, jer imate tih dodatnih 12 mjeseci koje se stavljate na raspolaganje dodatno. Zbog čega ne 24 36, neki drugi broj. Mislim da je razlog za to zapravo bio da se očuva integritet između izjave rezultata banaka za određenu godinu ili razdoblje, a istodobno da se dodijele očekivane gubitke, primjene gubitke za to razdoblje. Dakle, ono što je kamata koja je dogovorena sa klijentom je uključena i želi se nadoknaditi taj dio sa onim gubitcima koje doista očekujete za godinu u kojoj se radi. Tako bih najbolje objasnio zbog čega tih 12 mjeseci. Također, ne, nije ista stvar kao i stvarni gubici, jer očekivani gubici u 12 mjeseci znači da zapravo gledamo postali kakav okidač u sljedećih 12 mjeseci i ako se to otkrije, tada se zapravo um, prelazi na cijelo to vremensko razdoblje do samo kraja i uzima se u obzir sve gubitke koje se može uh, pridodati tom događaju koji očekujete u dolazećih 12 mjeseci. Hvala. E, gospodin Aker, tražili ste riječ? Dakle, argument da kreditni rizik je uračunat u cijenu to vrijedi samo za taj određeni trenutak a u nadolazećim godinama kreditni rejting tog duga promijenit će se. možda ste planirali neku učinkovitu kamatnu stopu, no svejedno možda postoje neki dodatni rizici koji nisu uzeti u obzir. Tako ako pogledamo taj model umanjenja, ne bi nužno trebalo razmatrati to 12-mjesečno razdoblje, već bi trebalo gledati kako se možemo pobrinuti da se na odgovarajući način možemo nositi sa neplaćanjem, sa gubitkom. Treća faza modela ista je kao što smo imali pod IAS e 39, imamo indikator za određeni kreditni događaj i nakon toga se provodi otpis. To je potpuno isto kao i IAS e 39. Na što je novo, novo u IFRS 9? U prve dvije faze potrebno je zapravo razmotriti cijeli problem toga kako se prelazi iz prve u drugu fazu. A tu kreditni rizik se znatno pogoršava. Dakle, to zvuči ovako vrlo prihvatljivo, izvedivo na prvi pogled, no ako se to pomnije razmotri, uočit ćemo da e, zaboravljamo početnu razinu kreditnog rizika. Dakle, ako razmotrimo značajno pogoršanje, to bi moglo biti od vrlo dobro na dobro. To bi moglo biti značajno pogoršanje. No ukoliko sa zadovoljavajuće dođete na nezadovoljavajuće, tada promjena ne bi mogla, morala nužno biti toliko značajna, ali je više zabrinjavajuća. Dakle, u takvom događaju, u takvom slučaju mogli biste razmotriti da li želite zadržati iste kriterije i tu mislim da ovo sve moramo temeljiti na načelima. Dakle, trebali bi postojati treba bi postati određeni zahtjev E, koji se povezuje sa mogućnošću servisiranja duga. A to bi se procjenjivalo e, za svaki pojedinačni dug bez obzira na njegov tip i tu bi to bilo računato, razmotreno i gledali bi da li novac koji sam isplatio, da li će mi se on vratiti ili ne. Dakle, to je osnovna poslovna opreznost. Dakle, u slučaju sumnje trebalo bi i E, uračunavati to umanjenje, mislim da su zapravo male banke od uvijek tako vodile svoje poslove. Da li doista želimo takav model? Ukoliko ga želimo, moramo ga temeljiti na načelima. Mogli bismo ga poboljšati i reći da bi poduzeće trebalo razmotriti svoju sposobnost servisiranja duga. a tada bi se trebalo početi baviti amortizacijom ili mogućnošću neplaćanja. To sve zvuči lako kada se govori o tijeku novca, no ukoliko e, razmotrite razine portfelja, tada na kraju vidite da se bavite statistikama. No pravo pitanje je kako zapravo provesti tu amortizaciju i što je sa onom vrijednosti za koju ne postoji kolateral, za koju nema zajma? A to se čak primjenjuje u slučajevima gdje ne dolazi do tog kreditnog događaja u smislu treće faze. Kora, Zahvaljujem. Ja bih također započela sa zahvalom govornicima na tome što su nam se pridružili, na njihovim dosadašnjim doprinosima raspravi troje od vas bilo je vrlo pozitivno. Govorite o značajnostima, poboljšanjima, tehnički izvedivim, razumnim kompromisima. Što sve zvuči vrlo dobro i slažem se s vama utoliko. No gospodin Barko je izjavio da zbog čega prijeći sa IAS 39 na IFRS 9, zbog toga što se radilo o reakciji na znatnu krizu. Tako da je moje prvo pitanje, da li je to dostatan odgovor? E, netko od vas je govorio o prvom koraku, da li je to sve? Treba nam više u nadolazećim godinama? A drugo pitanje, uvijek se vodi rasprava o stvarima koje se pristupima koje se temelje na pravilima koji se temelje na načelima. Gdje mislite da se trenutno nalazimo? Obično, nakon krize i političari se lakše prebacuju na pristupe temelje na pravilima, označe sve potrebne kućice, odrade korake i to je to. Konačno pitanje se tiče i osiguravateljske industrije. Već smo mnogo čuli o tome, no ukoliko to povežemo sa financijskom stabilnošću, osiguravateljske kuće koje imaju poslovne modele pod znatnim pritiskom zapravo postavljam suprotno pitanje od kolegice Berez. Da li je odgovorno da im omogućimo korištenje ovog kasnijeg datuma i ne bismo li tu trebali biti više proaktivni? Koja je dakle tu opasnost po financijsku stabilnost konkretno vezana uz osiguravateljsku industriju? Hvala. Zahvaljujem. Nikolas Veron. Želio si riječ? Da, no, želio sam zapravo reagirati na pitanje gospodina Kamala. Dobro, ali slobodno odgovoriš na pitanje gospođe Nevenhuizen. Da li netko želi odgovoriti na to pitanje? Gospodine Ashley. Moj osoban stav je da mislim da je to dostatno, ne mislim da postoje snažni ili uopće dokazi koji bi navodili na zaključak da je računovodstvo igralo ikakvu značajniju ulogu u protekloj krizi. No može li se to poboljšati, može li to pomoći? Da, može i mislim da je ovo dobar način za tako nešto, osobito što se tiče e, modela umanjenja. Mislim da se to još uvijek temelji na načelima, možda su ta načela malo drugačija, ali još uvijek se pristup temelji na načelima i zabrinuo bi se da stvar postane previše temeljena na pravilima. Moramo se pobrinuti da bazilski odbor koji dobar posao pokušava odraditi i postići određenu dosljednost, tu dosljednost ne e, ostvaruje na temelju velikog broja pravila kojim bi se zapravo istisno pristup na temelju načela. Dakle, tu je potrebna ravnoteža. Vaše pitanje vezano uz osiguranje je dobro, e, pitanje koje me također zabrinjava, no ne mislim da pitanje osiguravateljske industrije i transparentnosti možete riješiti kroz IFRS 9. Tu se moramo baviti računovodstvenim standardima što je prije moguće. I tu se slažem sa time da uključivanje ove strane imovine u bilancu dok se ne bavimo pitanjem obaveza da to nije razumno dok se ne učini nešto s tom drugom stranom bilance. Do tada mislim da se neće vidjeti utjecaj e, pritisaka i napetosti koje postoje u osiguravateljskoj industriji. Zahvaljujem Fabio Demazi. Prije svega proturječio bih gospodinu Ešliju utoliko što ne mislim da će ovo imati znatan e, učinak na ekonomsko tržište, taj fair value sistem poštene vrijednosti. Vidjeli smo već slučajeve gdje su krediti bili vezani više uz procjenu sigurnosti, rizika, gdje smo vidjeli do velike napetosti u nekim situacijama. I tu ne mogu podijeliti ovaj vaš zaključak. Zapravo komentirao bih činjenicu da bi kamate bile usklađene sa kreditnim rizikom e, i osiguravanjem pričuve, no e, kamata nije samo po sebi određena e, cijena trošak, već znači da kreditna vjerodostojnost klijenta se može promijeniti. Ukoliko kamatne stope porastu, vjerojatnije će doći do neplaćanja nego ukoliko dođe do promjene boniteta. Pitanje za gospodin, odnosno komentar za gospodina Harkera. U kojoj mjeri mislite da bi pitanje i rizik diskrecije mogao biti prisutan unutar IFRS 9 u smislu uh, modela kreditnog gubitka? Mislite li da to može značiti da prelaze sa prve na drugu fazu bi mogao biti odgođen, da bi mogao doći do određenog izabiranja što se komu sviđa i mislite li da će to značiti da ćemo imati iste sistemske probleme koje smo imali sa IAS 39. E, I da će se prepoznavanje gubitka odgađati do one točke bez povratka i da će to pogoršati mogućnost recesije. Hvala vam. Prije svega e, započet ću s jednim općenitijim odgovorom. Ljudi pitaju je li ovo poboljšanje. No mislim da se svi možemo složiti da što se tiče poštene vrijednosti, eh, odnosno bilanca takvih, da se nije mnogo promijenilo. Više manje stvari su iste i da se radi o same vrijednosti i frs 9 bio jednak kao i EAS 39 mogli bismo se pitali da li je zapravo došlo do ikakvog poboljšanja, no glavna promjena je model umanjenja. Kao što sam rekao, problem je u tome da imamo jedan proračun e, sredotočen na posljedice, što uvijek zvuči dobro jer postoje pravila koja se mogu slijediti, no jasno je da postoji podosta prostora za različite tumačenja. Dakle, obuhvat toga je već podložen tumačenju. I naravno, postoji mogućnost odgađanja, pogoršavanja situacije, no uz umanjenje uvijek postoji određena potreba za diskrecijom i to mislim da ćemo se složiti. E, što se tiče odgovora, tu mislim da moramo reći da su nam potrebna načela, da se moramo utemeljiti na e, dobrim temeljnim poslovnim načelima. Ukoliko postoje pravila, e, ukoliko dolazi do nekakvog značajnog pogoršanja, ukoliko se bavimo tim pravilima, nije uvijek samo važno pozbaviti se time, već moramo razmotriti dug ili one kreditore na u krajnjoj situaciji. Dakle, moramo se pobrinuti e, da kriteriji koje imamo budu opipljivi, da također postoji prostora za diskreciju i tu postoje drugi pristupi. Uvijek ćemo imati određene opasnosti, a računovodstvo uvijek će više ili manje osjećati utjecaj rizika. Dakle, kriteriji poput značajnosti eh, mogu se zaobići i u takvim slučajevima uvijek će postojati određeni potice da se stvari odgađa. Problem nije taj što učiniti u slučaju krize, već hoće li trenutno računovodstvo do tako nečega dovesti? Ukoliko ne postoji dovoljna količina umanjenja ili gubitaka, tada uz poštenu vrijednost i e, tijek novca uvijek postoji opasnost da se e, brojke da brojke porastu, a kada dođe do kriza očito imamo e, veće rizike, ali uvijek postoji ta poticaj da se stvari eh, odgodi. Dakle, ja sam za diskreciju, a što se događa u kriznim situacijama možda nije toliko loše kao primjenjivanje sistema IAS e 39. Sven Gigold, Prije svega hvala što smo dobili priliku za ovo saslušanje. Mislim da se radi o važnoj temi. Prije svega jedna metodološka opaska. Ono što je za nas kao zakonodavce velik problem je da se naši zakoni bave temom za koje je vrlo teško dobiti stručan savjet ljudi e, koji bi mogli biti bez ikakvih, ikakvih sukoba interesa. Jedan od naših sugovornika 15 godina je predvodio centar izvrsnosti IFRS-a sa Deloitom, drugi je dugo vremena bio u KPMG-u, a sada se pridružio odboru Barclayeve banke. Dakle, to nije ništa osobno usmjereno uh, na vas, mogu niti želimo o tome suditi, no radi se o tome da to stvara određeni problem. Dakle, imamo dvije osobe koje su blisko vezane uz EFRAG, a s druge strane imaju profesionalnu pozadinu u uh, drugom tijelu e, i postoji malen broj zapravo stručnjaka koji je neovisan od tog svijeta. To meni stvara određene probleme. Druga stvar, pitanje za gospodina Balka. G20. E, gospodin Venon je već rekao 2009. G20 je objavio izvješće definirajući određene kriterije e, za nove računovodstvene standarde neću pobrojavati sve kriterije, no prvi je smanjiti složenost računovodstvenih standarda za financijske instrumente. Ispričavam se, pročitat ću na njemačkom, e, što je gospodin Balko 2014. napisao o tom pitanju. Dakle, početni cilj smanjenja složenosti u računovodstveno za financijske instrumente nešto je čime se više nitko ne bavi. Dakle, gospodine Balko, da li biste mogli komentirati da li je G20 doista uspjeli postići te standarde? odnosno da li je IFRS 9 uspio postići, odraditi taj zadatak, posao kojim i od njega očekivan unutar G20. Gospodin Harkin je rekao također, dobro, može se to usvojiti, ali izdvojiti neke stvari. Možete li tu reći neke detalje što biste tu željeli izdvojiti i zbog čega e, ste usmjereni upravo na ove odredbe? Please. Thank you very much. It's always difficult if are hard to... Puno hvala. Da, uvijek je teško kada netko citira stari članak, ali mislim da je G20 pozvao da to da se smanji složenost financijskih instrumenata. Mislim da je to ispravan stav, ali smanjenje složenosti nije nešto što se treba raditi samo za sebe, to treba ravnomjerno primijeniti u skladu sa svim drugim paketima. Kada je sve to počelo 2008. godine, tada se je model za novi standard imao 14 stranica. Vrlo se brzo povećao zato što se pojavili novi problemi kao jedan novi model i činilo se da svi u bankarstvu to znaju iz pravila vezanih za nadzor i zato se smatralo da se sve to treba više objasniti pa se dakle napisalo više toga. E, ipak ne mislim da se složenost e, pavilo dovoljno. Drugo pitanje e, treba li to tako pojednostaviti? Ja ne mogu zamisliti da standardi vezani za financijske instrumente mogu biti dugački svega 20 stranica. iOS 39 E, eh, ako ste to eh, probali smanjiti, vjerojatno niste sve shvatili što u tome stoje. A što se tiče normi, dakle za te eh, financije, to je nešto e, što opet niste dovoljno shvatili, ne može biti tako kratko. Da, međutim, sada je to, ima još 20 dodatnih stranica, pa je postalo složenije nego što je bilo ranije. Jel se slažete s tim? Da, slažem se s tim, ali ne bih se na vašem mjestu usredotočio na to da je 20 stranica više to što e, je stvara razliku. Možemo se jednostavno složiti da je možda 500 stranica previše. Hvala. Nikolas, vi ste tražili riječ, evo izvolite, ima 30 sekundi za odgovor. Da, htio sam intervenirati po pitanju e, sukoba interesa o kojem govore kako gospodin Kamal, tako i gospodin Gigold. Ja o tome mogu lako komentirati jer nisam nikada ovisio niti i jedna od četiri tijela e, koja su bitna u svijetu računovodstva. Dakle, ja e, smatram da je to e, klauzela ne smije sadržavati samo dakle tu zatvorenu E, e, zatvoreni krug e, knjigovoća Zaklada IFRS previše ovisi o četiri velika tijela i to je zapravo možda najveća manjkavost kojom se još nije pozabavilo i najveća kritika za tu organizaciju. E, međutim, mislim da IFRS dovoljno dobar i da na osnovu toga eurozastupnici mogu doći do odgovarajućih e, promjena i rezultata. pa, Kapel nije tu. Gospodin Sorjan sada ima riječ. Ja ne znam da li ćete ovo što ću ja reći nazvati komentarom ili pitanjem. E, moram reći da je se dugo radilo na IFRS tu i IECP i EFRAG e imaju e, vrlo slabu procjenu utjecaja. Pokušao sam naći podatke o tome, međutim nisam našao nikakve osnove za procjene. Da li smatrate DSB i frak, da li bi oni morali raditi više na procjeni učinka jer mi u Europskom parlamentu želimo znati e, kakav utjecaj ima propis koji smo usvojili. Hvala. Hvala gospodine Ašli, izvolite. Pokušat ću odgovoriti na ovo posljednje pitanje, posljednji dio pitanja, možda ne dovoljno uvjerljivo. Ja mislim da bilo koja procjena učinka mora imati određeni količinski element kako bi se to razumilo. Primjerice, ovaj aspekt smanjivanja e, to je vrlo bitno znati, a s druge strane E, morate vidjeti kako se na e, tako nešto odgovara ako zaista želite dobro e, procijeniti neki element. Problem sa efragom i kvantitativnom analizom je da ta kvantitativna analiza ne postoji. A zašto ne postoji? Zato što primjena norme nije samo po sebi dovoljna ne možete pritisnuti na dugme pa da onda dobijete rezultate. U e, Barkliju gdje ja radim oko 250 ljudi je radilo preko 5 godina kako bi se IFRS 9 mogao početi primjenjivati. To je dakle vrlo složeno i teško. Pa prema tome teško je ne, izraditi išta drugo osim vrlo sofisticirane scenarije o toj procjeni. E, znam da vam time odgovor nisam pomogao, ali ne mogu vam ništa drugo sada reći. Hvala. E, želi još netko nešto dodati? Gospodin Harker, izvolite. E, ja bih se htio osvrnuti na pitanje gospodina Gigolda. Možda bih mogao jednostavno se nadovezati na nekoliko elemenata koji su sada spomenuti. Živimo u vrlo složenom svijetu, a financijski instrumenti su također vrlo složeni. Greška bi bila, međutim, e, da to zovemo kompliciranim. Ne možete sve pokriti. Ja ovdje. Ne želim e, bilo što reklamirati, ali imate svega nekoliko paragrafa o toj odredbi i iz tog razloga komentari su toliko razrađeni. Ali kada god go imate komentare, onda dolazi do razmjene mišljenja i raspravlja se o načelima. Pitanje je bilo vezano za sukob interesa. Um, je organizacija koja je objedinila različite organizacije, međutim e, koje e, dolaze iz e, vrsne ideologije i zato one slično razmišljaju. Pitanje gospodina Gigolda vezano za situaciju 2009. godine i članak na tu temu. Ja sam tada napisao da treba proširiti e, koncept fair e, vrijednosti i dalje se za to zalažem. Gospodin Gigol je pitao što treba napraviti. Da vam ja kažem da tu normu ne trebate prihvatiti, ja vidim koje će to probleme otvoriti. Jer radi se o nečemu što se priprema već 5, 6 ili 7 godina i e, ljudi su e, radili na tome, već su napravljeni i e, kompjuterski programi na toj osnovi. Mogli bismo to usporediti s gradnjom berlinskog aerodroma. Gospodin Gikov nas je pitao što da radimo. Obećalo se promjena, a po pitanju fer vrijednosti e, situacija je ista ako se to tijelo uzme za ozbiljno. I isto tako, ako znamo da imamo demokratski postupak koji se krije iza svega toga i želimo e, poslati poruku, e, mislim da u nekim područjima i ne bi bilo problematično da tako nešto ne postoji na primjer fer vrijednost za sve financijske instrumente prema IFRS-u 9. E, to se treba e, napraviti prema odgovarajućim e, tokovima i trebamo paziti da sve drugo e, bude uknjiženo kroz fair vrijednost i da se gleda kako se stoji s prihodima i rashodima. E, tvrtka koja nije izlistana na burzi bi također tome trebalo biti podvrgnuta. Međutim, ne vidim kako bi to prednost imalo. A što se smanjenja tiče, moramo e, tražiti da tvrtke imaju e, načela koja će se zasnivati na knjigovodstvenim normama. E, kada se govori primjerice o očekivanom gubitku, nemate osnovice na koju se to može proučiti. Dakle, to je vezano za model smanjenja, ali e, s druge strane postoje i vrijednosti koji ne bi trebale ulaziti u sustav e, fer vrijednosti, a e, to ne bi bilo u redu. Prva zberes. Pa moje pitanje za gospodina Hekera. E, puno pitanja koje ste vi spomenuli su stvari za koje se ja već dugo zanimam. Kako funkcionira ISB, pitanje normi i tako dalje. A pitanje koje mi ovdje postavljamo, što radimo s odgovorom koji je ISB dao osnovnoj kritici koju smo mi imali prema fer vrijednosti. A vi nama kažete da je fer vrijednost nešto gdje se situacija nije promijenila. I ja e, vas zato pitam, bi li vam bilo draže da ostanemo na I39 i da ovo sve novo, da od toga odustanemo kada bismo bili dakle e, u jednom binarnom sustavu, dakle da vam je draže da ostanemo na is u 39. A e, Nikolas Vaverona pitam E, sljedeće. Čini mi se da se složeno samo pogoršala, da se sve sada raspodijelilo u tri ili četiri kategorije kako bi se izbjegla vrijednost na tržištu. Mi smo se nadali da ne moramo tome podvrgnuti naš cjelokupni bankovni sustav. Hvala, najprije gospodin Haker. Molim vas da ne preuzmete pre, uzmete previše vremena jer gospodin Veron mora odgovoriti. Hvala. E, kritika načela fer vrijednosti u Njemačkoj traje već dugo od 1984. E, to je nešto što e, se e, nije htjelo unijeti u računovodstvo. Što se mojih prijedloga tiče, e, vjerojatno ste shvatili da se ne zalažem posebno za normiranje, ali što možemo napraviti na kratki rok? Ako ne primjenemo IFRS 9, onda imamo i dalje i moramo primjenjivati e, i 39. A IFRS 9 je umeđu vremenu već se pojavio na tržištu to bi bila mogućnost da se neka pravila izuzmu iz područja primjene. E, I trebali bismo reći i PEU da želimo računovodstvo koje će omogućiti stabilnost. U protivnom se možemo pitati je li bilo dobro da smo e, određivanje normi dali u ruke privatnom međunarodnom tijelu. To bi bio dugoročni pristup, ali kratkoročno trebamo vidjeti gdje se problemi nalaze, ima li problema i onda moramo vidjeti e, možemo li prihvatiti taj cijeli paket. Dakle, kada bi se e, mogla izabrati standard 39 ili 9 koji biste e, vama bio draži. Vi koliko smo shvatili ste zapravo za sasvim različit model, ali e, to je osnovno pitanje. Gospodin Veron. Oprostite, ali nisam u potpunosti razumio pitanje. Vjerojatno prijevoda radi mogu li zamoliti gospođu Perez da ga e, da ponovi. Gospodin Hak je rekao da je IFRS 9 e, i dalje i sebi uključuje čelo fer vrijednosti, da li se vi slažete? E, pa e, fer vrijednost nije izašla iz okvira e, financijskih instrumenata, dakle nije eliminirana, prema tome možete reći da moramo se i dalje toga držati, ali ja mislim da je to sasvim dobra karakteristika jer nam je potrebno da imamo računovodstvo koje se zasniva na tržišnim vrijednostima. U protivnom to treba biti e, problem. U proteklih otprilike 8 godina financijskih kriza u Europi imali smo puno problema zato što su bankari krili e, gubitke koje su imali. I to je puno lošija situacija od ove koje sada imamo. E, mi znamo da problem ove krize nije bila fer vrijednost, već činjenica da bankari nisu knjige vodili na dobar način i krili su gubitke. Što se tiče prvog pitanja gospođe E, Perez. Pa želim dati komentare. isključivanja i usključivanja. E, o, to je nešto što, o čemu se e, što da je sud kaže da ta isključivanja možemo napraviti ja e, ne mislim da je to dobro, ali to je nešto što možemo vidjeti kada čitamo samu uredbu. Što se tiče e, same fer vrijednosti, mislim da može biti korisna, a e, procjena koju je tu dala Europska komisija je jako dobro procijenila sve stručne radove o tome. I ja mislim da je to dokument koji bi trebali pročitati eurozastupnici. Radi se o jako visokom, e, jako dobrom popisu stručne literature. Mislim da je dovoljno da pročitate e, samo taj e, tu bibliografiju pa ćete odmah vidjeti da fer vrijednost nije ta koja je uzrokovala probleme u europskom bankarstvu u proteklih osam godina. Hvala. I e, za kraj dajem riječi gospodinu Hakeru, jer koliko sam i ja shvatio, svi su se složili da e, s osiguranjem imamo problema. Nije slučajno da bi stupanje na snagu FRS-a 9 napravilo e, odgovarajuće knjigovodstvo s odgovarajućim bilježenjem aktive i pasive. Mislim da postoje dva načina da se na to gleda. Jedno je da se ima propis e, koji će e, se za sada ne prihvatiti taj osiguranju, dok bi drugi dio stupio na snagu. Dakle, što nam vi e, možete reći, kako vi na to gledate? E, možete li dati e, neke e, malo detaljnije primjedbe ovim općim pogledima s kojima se svi slažu? I još nešto. Istina je da fer vrijednost nije ta koja je uzrokovala krizu u sektoru bankarstva, ali mislim da je teško osporiti da je također imalo i problematične aspekte. Mislim ipak da smo sada išli korak napred i da ne znam što recimo svi mislite što vi mislite o ovome što Nikolas kaže o fer vrijednosti i bankovnom sustavu. Dakle, što vi mislite, na koji način bismo se mogli pozabaviti tim manjkavostima ja ne želim da vi svi dođete do nekog kompromisnog rješenja, jer vidim da imate različite mišljenja, ali što vi mislite da je osnovni uzrok za to? Tko želi prvi odgovoriti? Gospodin Ja, wie habe äh, meine Kritik zum Ausdruck Kao što sam rekao, ja sam izrazio neke kritične stavove određene sumnje kada je riječ o odnosu fer vrijednosti i transparentnosti, je li bilo moguće izbjeći gubitke? Morate sada razmišljati o tome kako nastaviti. Rekao sam da postoje dva problema koje sam istaknula. Dakle, možemo postići određene poboljšanja i nemam previše e, toga što želim dodati ono što sam ranije rekao, ali da, imamo dva aspekta. Da, možda je situacija nešto kompliciranija od toga, izvolite. Ja ću se pozabaviti, dakle, prvim dijelom vašeg pitanja. pitanje je postavljeno i prije šest godina od strane osiguravateljskog sektora koji je rekao ukoliko dođu, kada govorimo o financijskim instrumentima, vodite računa da i mi također imamo takve instrumente, ali imamo samo jednu stranu platne bilance, razmislite jako dobro o tome. Tada se govorilo o usklađivanju Međutim, mislim da je došlo do određene zbunjenosti, to smo vidjeli na sastanku odbora EFRAG. Tu smo pozvali predstavnike iz osiguravateljske industrije da predstave svoje slučajeve i kažu gdje su problemi. I problem broj jedan koji se spominja upravo je bila nepredvidljivost gubitaka, odnosno prihoda. Koliko se pozabavite samo tim pitanjem, možete te reći da ovaj ukupni pristup da on dobar, zato što dokida e, neprevidljivost. Dakle, dio rasprave je sada je li to doista kompletna slika ili postoje drugi razlozi zbog kojih je druga metoda bolja. Mislim da moramo pričekati da Europska središnja banka predstavi alternative. Ako sam dobro razumio, to bi se moglo dogoditi u roku od dva tjedna. I onda možemo vidjeti koji koristiti jedan, drugi ili možda kombinaciju oba kada je riječ o osiguravateljskom sektoru. Osobno govoreći, poput vas više, logike je u odgodi, zato što mislim da nema smisla e, ovdje zauzimati holistički pristup. Hvala vam, gospodin Našli. Slažem se sa onim što je rečeno. Međutim, ukoliko okupite pet osiguravateljskih tvrtaka na jednom mjestu, dobit ćete šest različitih mjesta mišljenja. To su... One imaju različita stajališta jer je uglavnom riječ o nacionalnim operaterima koji djeluju na nacionalnim tržištima i razlikuju se proizvodi koje koriste i način na koji bilježe. Dakle, ne bih insistirao za ovim pristupom koji sada, za koje se kolega zalaže, zato što bi on bio opcionalni, dakle, neobavezni za sve i onda bismo imali različita stajališta, možda nije loše da, se, da ih se isključi barem kratkoročno. Dobro, da, slažem se barem za mogućnost odgode, kaže predsjedavajući. Nikolas, izvoli kratko. A vi ste predstavili moje stajalište zato što, rekli se da sam je rekao da je fer vrijednost optimalna, međutim to nije baš tako, međutim mislim da je u ovoj raspravi fer vrijednosti, da je dobro prisjetiti se koliko puta su koliko puta su bankari koristili ovu raspravu kako bi sakrili situaciju u svojim bilancama. U Evropsku SAD-u postojala je sklonost e, od strane Markusa Salivana koji je bio na čelu jedne tvrtke, zalagao se u raspravu o ovom pitanju, kasnije smo tek vidjeli zašto je tomu bilo tako. Dakle, ne kažem da je savršena, izložena je manipulacijama i to je problem, ali sama po sebi nije loša. Hvala. Dobro, situacija je jasna, imali smo, smo jasnu sliku. Parlament je tijelo koje sluša i koje raspravlja što ste vi mislili bio je, ono što ste vi mislili bio je Europski odbor za sistemske rizike i dobro je da ih se upita za mišljenje. Mi ćemo to učiniti. Dakle, hvala svima, hvala stručnjacima i hvala vam svima na sudjelovanju u raspravi. Prekinut ćemo na pet minuta